u zapisniku sa ove sjednice. Sukladno članku 149 poslovnika, e, konferencija predsjednika je usvojila konačni nacrt plana rada koji je distribuiran. Konfederalni klub zastupnika Europske ujedinjene ljevice i Nordijske zelene ljevice je podnio zahtjev za izmjenu E, dnevnog reda. Ima li zahtjeva da se izmijeni današnji e, dnevni red za utorak? Nema. Za srijedu je klub GUE zatražio da se rasprava, usmena rasprava o e, odluci Japana da nastavi sa kitolovom u sezoni 2015-2016. godine. Dakle, da, se, da tu raspravu zaključimo rezolucijom koja bi se usvojila tijekom plenarne sjednice u srpnju. Za obrazloženje tog zahtjeva dajem riječ e, gospođi Hazekamp. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. Željela bih e, vam predstaviti rezoluciju o toj raspravi i predložila bih da o njoj glasujemo tijekom srpnja. Sljedećih godina Japan bi želio ubiti ili uhvatiti 4000 kitova e, na Pacifiku i na Južnom moru i druge vrste riba bi bile žrtve tog postupka Radi se o e, jednim od najvećih sisavaca na našoj planeti kojima prijeti istrebljenje koji su ugrožena vrsta. Postoji zabrana na kitolov od 68. No Japan i neke druge zemlje ne poštuju tu zabranu. I i ne možemo to promatrati skrštenih ruku. E, moramo nešto poduzeti kako bismo spriječili izlov posljednjih kitova. Hvala. Gospodin Lambert ima riječ. Mislim da je prilično jasno da se ovdje radi o vrsti koja je pred izumiranjem. Čini mi se da moramo uzeti u obzir da se radi o najvećem sisavcu na ovoj planeti, ali nipošto nije jedini u toj situaciji. Zbog toga je vrlo važno da Europski parlament ne izgubi iz vida pitanje biološke raznolikosti. Hvala. Želi netko izjasniti se protiv ovog zahtjeva? Ne. Onda ćemo glasovati o tom zahtjevu. Poimenično glasovanje. Tko je za prijedlog gospođe Hazekamp? Ne, poimenično glasovanje. Otvaram poimenično glasovanje. Jesu li svi glasovali? Još jednom ću pitati, jesu li svi glasovali? Glasovanje ovime zaključeno. Zahtjev je usvojen. Za četvrtak je klub EPP-a zatražio da se e, rasprava o kršenju ljudskih prava prebaci na popodne i to kao posljednja točka dnevnog reda. Gospodin Preda će obrazložiti taj zahtjev EPP-a. Izvolite, imate riječ. Puno vam hvala gospodine predsjedniče. Radi se o zahtjevu koji nije prvi puta podnesen, a razlog je zato što tradicionalno gledano e, ovaj parlament je uvijek razgovarao o pitanjima ljudskog prava četvrtkom. Uvijek smo imali to e, zapravo oko podneva ili do podneva četvrtkom, međutim smo e, odlučili tu raspravu jednostavno premjestiti E, zbog logističkih razloga i na kraju je zauzela mjesto u poslijepodnevnom terminu. Mi zapravo jednostavno želimo da se vratimo na ono što smo radili do mjeseca prosinca. Želi li neko izjasniti za zahtjev gospodina Preda ili protiv tog zahtjeva? Onda ćemo glasovati. Tko je za zahtjev gospodina Prede? Molim, e, podignite ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Zahtjev je odbijen. To je bilo prilično jednoznačno i jasno. Dobro, onda ćemo provjeriti glasovanje. Molim vas glasujte elektronički. Glasovanje je zaključeno. 96 u odnosu na 205, prilično jasno. Time je plan rada za ovaj tjedan potvrđen. Sada dolazimo do izjave komisije o sastanku UN-a na visokoj razini na temu HIV-a i AIDS-a. E, povjereniku Andriju Kajtisu dajem riječ. Izvolite.